ćemo nastaviti djelovati u tom smjeru. Hvala. Hvala vam lijepo. Ovo je bio posljednji govornik na popisu i sada prekidamo s radom.